dnevnog reda je e, paket e, e, poreza na dobit poduzeća. Prvo pozivam povjerenika Moskovisija da uzme riječ i otvori našu raspravu. Povjereniče, hvala predsjednice, dame i gospodo, uvaženi zastupnici. Ja sam preuzeo obvezu tijekom jedne prethodne rasprave da vam ubrzo dam odgovore na pitanja koje očekujete vezano uz probleme prijevara i utaje poreza i upravo ovaj paket je i za mene prilika da vam predstavim odgovor komisije. To se također događa nastavno na naša dva paketa iz trećeg i šestog mjeseca i to pokazuje da je moguće reagirati brzo u području poreza na dobit. Na samom početku želim pozdraviti odlučujuću odluku Europskog parlamenta. Vaša skupština je dala značajnu potporu komisiji u definiranju transparentnije i učinkovitije fiskalne politike u smislu sadržaja, ali isto tako i u smislu političkog sadržaja i svijesti da ne bismo postigli napredak bez vašeg angažmana. Kao što znate, naše dvije institucije vrlo često su u istoj fazi i odlučne su donijeti mjere kako bi se spriječila optimizacija, negativna optimizacija mjere koje su preporečene u različitim izvješćima koje smo mogli vidjeti u odborima Econitax u ovome parlamentu također su e, ukazale na to. Velik broj mjera u ovome paketu odražavaju, kao što ćete moći vidjeti, preporuke ovoga doma. Iz tog razloga mi je veliko zadovoljstvo što sam danas s vama Međutim, da se sada vratim na sam paket. Naša reforma polazi od jednog jednostavnog, ali i šokantnog fenomena. Naime, neka poduzeća ne plaćaju svoj dio poreza, a neka ne plaćaju poreze uopće i to je situacija koja je za velik broj naših sugrađana postala neprihvatljivom. Ova strategija koju bih nazvao strategijom zaobilaženja zapravo profitira od jednog e, međunarodnog i europskog fiskalnog sustava koji više nije prilagođen današnjem gospodarstvu, gospodarstvu koje je globalno, mobilno i kompleksno. Kako bismo dali odgovore na takvo stanje, kako bismo se borili protiv te neprilagođenja, prilagođenosti gospodarstva. Ovaj naš paket počeva na četiri stupa. Kao prvo, učinkovito, a ne teorijsko suprotstavljanje poduzećima, to znači nešto vrlo jednostavno, a to je da poduzeća moraju plaćati poreze tamo gdje stvaraju dobit. Zatim drugo, kvalitativni skok u smislu transparentnosti, zatim porezna konkurencija koja će biti pravedna i zdrava i na kraju dobra definicija između e, interne e, aktivnosti i e, vanjskih, e, e, vanjskog djelovanja. Dakle, vratit ću se sada na pojedine stupove. Kao prvo, djelotvorno oporezivanje. Inicijative koje smo predstavili prošloga tjedana omogućuju nam takvo djelotvorno oporezivanje poduzeća. Što to znači? Zapravo znači da mora postojati tjesna veza između poreza i mjesta gdje se stvara dobit. Iz tog razloga ćemo uz vašu potporu koristiti dva instrumenta, direktivu i preporuku. Kao prvo imamo prijedlog direktive koju ću nazvati e, direktivom protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Neću ulaziti u pojedine odredbe direktive, međutim ovaj prijedlog će omogućiti da se spriječi prebacivanje dobiti u područja gdje su porezi niži. Zatim spriječit će se poduzeća da zaobiđu određene e, propise, da iskoriste određene instrumente, e, takozvane hibridne instrumente u svrhu smanjivanja e, povećanja troškova. Zatim neka poduzeća prebacuju aktivu iz jedne države u drugu kako bi spriječili platiti porez na tu aktivu. Kao što vidite, ove mjere su sukladne sa e, prijedlozima odbora Econ i Tax ovoga parlamenta i mi zapravo ovdje radimo nastavno na vaše preporuke. Ovu direktivu dopunjuje preporuka kako bi se spriječilo e, spriječila zlouporaba pojedinih e, poreznih dogovora. Dakle, neke, neka poduzeća iskorištavaju određene pogodnosti zahvaljujući sporazumima koje sklapaju sa državama članicama ili trećim zemljama. Naše preporuke e, čine ove dogovore zapravo otpornijima, e, tako da bi se spriječilo ono što na engleskom nazivamo tax treaty shopping. Drugi stup je odlučujući i e, vrlo važan, a tiče se porezne transparentnosti. Ovdje imamo jednu direktivu o izvješćivanju od zemlje do zemlje. To pokazuje da smo odlučni krenuti u smjeru stvarne revolucije u području poreza u Europskoj uniji. Mjere koje ću vam jutros predstaviti omogućit će razmjenu ključnih podataka o pojedinim poduzećima među poreznim upravama državama članica. O čemu se ovdje točno radi? Ovaj prijedlog direktive zapravo provodi u dijelo preporuke OECD-a o izvješćivanju po zemljama. To bi omogućilo poreznim upravama da bolje kontroliraju e, nezakoniti transfer dobiti među poduzećima ono što vam danas predlažemo jest zapravo primjena standarda koje preporuča OECD. To bi bila prva faza. Znam da bi velik broj vas htio da idemo dalje, posebno u području transparentnosti, e, kako bi se e, ta izvješća učinila dostupna javnostima, dakle izvješća koja se e, tiču tih dogovora s poduzećima. Kao što znate, to je i moja želja. Ja sam to u više navrata rekao pred ovim domom, a i drugdje. Međutim, u svojoj političkoj karijeri nastojim da ne govorim stvari koje koje su proturječne i ja sam za, to, za to da to izvješćivanje bude javno dostupno, a komisija će izići s prijedlogom na proljeće. O čemu se ovdje točno radi? Naše službe proučavaju koji bi bio najbolji pristup. Mi smo proveli javne konzultacije, izradili studiju učinka. Problematika je u sljedećem. Postoji li kontradikcija između e, toga da e, podaci budu transparentni i više dostupni javnosti i konkurentnosti naših poduzeća i njihove sposobnosti za ulaganjima. Ako je to tako, treba pričekati. Ako ne, trebamo odlučno krenuti naprijed i upravo ćemo to saznati kada dobijemo studiju učinka. Vi znate koje su moje želje, znate što ja želim učiniti, međutim mislim da moramo biti pragmatični, a ne smijemo se voditi nekakvim ideologijama. Transparentnost i konkurentnost su ciljevi koje želimo postići zajedno. Zatim želimo imati zdravo i e, pravednu poreznu konkurenciju na e, jedinstvenom tržištu. Dakle, ovdje govorim o konkurentnosti među poslovnim subjektima, ali i među državama članicama. Pogledajmo što se događa, događa na razini poduzeća. Trenutno postoji e, veliki nesrazmjer u poreznom opterećenju između multinacionalnih kompanija i malih i srednjih poduzeća. Jer kada govorimo o nekim konkretnim poduzećima, reći ću o čemu je ovdje riječ. Multinacionalne kompanije imaju mogućnost da e, pribjegavaju agresivnom poreznom planiranju. Ja e, neću ovdje voditi nekakav sudski postupak, ali želim samo reći da zahvaljujući instrumentima kojima raspolažu to mogu učiniti. Prema tome, mala i srednja poduzeća e, koje su glavna za europsku produktivnost nalaze se u nepovoljnom položaju. Dakle, tu postoji e, narušavanje konkurencije, a i to na štetu malih i srednjih poduzeća koja plaćaju svoj dio poreza. Dakle, porezno opterećenje malih i srednjih poduzeća iznosi do 30%. 30% više nego kada je riječ o multinacionalnim kompanijama. Prema tome, ta je situacija neprihvatljiva. Mi ne smijemo više prihvaćati i ona ne smije više trajati. Mjere koje predlaže komisija ciljane su kako bi se upravo suzbilo to agresivno porezno planiranje. Ovaj paket također omogućuje ponovnu uspostavu e, pravedne porezne konkurencije među državama članicama. Na taj način se štiti njihova porezna obveznica, to je načelo BEPS-a koje vam je poznato. Neke države su već poduzele neke mjere protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i usvojili su određene zakonske propise u tom smjeru. Druge to nisu učinile ili nisu to još učinile. I to dovodi do jedne situacije koja nije pravedna. Dakle, mjere e, protiv ovakvih poreznih mjera e, su e, zapravo ugrožene zbog blažih mjera u drugim državama članicama. Ovaj paket će omogućiti državama članicama da budu u jednakom položaju u Europskoj uniji. To je ono što je nužno. I posljednji stup, mi radimo na stvarnoj vanjskoj strategiji Europske unije. Naše inicijative imaju za cilj dati globalno rješenje za globalni problem. Recimo to otvoreno, treba nam zajednički pristup na razini Europske unije prema vanjskom svijetu s obzirom dakle na mjere koje će poduzeti države članice. Ova nova strategija E, će se baviti pitanjem rizika erozije porezne osnovice koji dolazi izvana, zato je potrebna bolja suradnja s međunarodnim partnerima, pritom mislim na nekooperativne treće zemlje koje predstavljaju stvarnu prijetnju za ravnotežu na unutarnjem tržištu. Komisija namjerava surađivati s tim međunarodnim partnerima kako bi se promicalo dobro porezno upravljanje na svjetskoj razini i to temeljem onoga što se odvija u sklopu OECD-a i G20. Međutim, želim odlučno reći da ćemo mi promijeniti ton eh, u odnosu na one zemlje koje nastavići ići krivim smjerom. Ovaj paket mjera koji vam predstavljamo će biti snažan udarac. Mi imamo čitav niz solidnih i koherentnih mjera. Ovdje se predlaže uspostava europske liste, dakle europske liste nekooperativnih trećih zemalja. Kao što znate, do sada smo imali popis koji smo mogli nazvati best of, to su zapravo bile nacionalne liste E, na nekima se nalazi nula tih trećih zemalja, na drugima ih ima po dvadesetak. Kriteriji nisu bili ujednačeni, dakle to nije bila zadovoljavajuća situacija, međutim to je ipak dovelo do rasprave i pokrenulo je stvari i potaknulo je neke države članice koje su se našle pogođenima Neke države su već e, tražile da ih se skine s popisa, e, zahvaljujući tome što su korigirali svoje ponašanje. Međutim, ovaj europski popis koji ja predlažem trebao bi se oslanjati na pravedne e, kriterije koje će odlučiti države članice i to kroz stalni dijalog s tim zemljama. Dakle, oporezivanje poduzeća, fiskalna transparentnost, zatim e, zdrava i pravedna porezna konkurencija i e, ova strategija prema trećim zemljama. To su ta četiri stupa koja sam vam htio predstaviti i želim još reći nešto što je možda malo stručnije, ali to je sastavni dio politike, a tiče se provedbe. Ovaj paket omogućit će e, koordiniranu preporuku preporuka OECD-a. Koji su to parametri koji su nam ovdje važni? Kao prvo moramo izbjeći e, različitu primjenu u pojedinim državama članicama. Nisu sve države članice u OECD-u i moramo uzeti u obzir specifičnost unutarnjih tržišta kako bismo izbjeli parcijalnu ili različitu primjenu mjera BEPS-a što bi moglo ugroziti naš paket, e, ključno da imamo zajednički pristup. Neke specifične inicijative idu korak dalje od preporuka OECD-a vezano uz BEPS i to zato što e, uzimamo u obzir rasprave u ovome domu i rasprave koje se vode u vijeću i to je zato što smo Europska unija i imamo jači sustav integracije nego OECD. Tijekom prethodnih rasprava neki zastupnici ovoga doma pitali su se što je sa konkurentnošću i e, našom gospodarskom aktivnosti u Europskoj uniji. Želim ih razuvjeriti. Ove inicijative koje su danas predložene neće naštetiti konkurentnost. Ja vjerujem da su transparentnost i konkurentnost e, dvije pojave koje su međusobno povezane. To će izbjeći fragmentaciju e, na razini država članica što bi štetilo unutarnjem tržištu i gospodarskoj aktivnosti europskih poduzeća. Osim toga sve će to uobličiti e, jedan porezni sustav u Europi što će ići na korist onim poduzećima koje poštuju pravila, a ne onima koji se poigravaju sa pravilima. Dakle, da ćemo prednost ovima prvima. još da zaključim, E, dakle da vidimo što nas čeka, što čeka komisiju i što vas čeka tijekom 2016. Dakle imat ćemo ovaj paket mjera za izbjegavanje plaćanja protiv izbjegavanja plaćanja poreza. To je možda jedan od najcjelovitijih paketa koje je komisija do sada predložila, koje ćete vi morati razmotriti. To je samo početak čitavog niza inicijativa koje ću vam predstaviti tijekom sljedećeg mjeseca. Imat ćemo još jedan sastanak ove godine, kao što vam je poznato. 2016. godina bit će godina renesanse, e, dakle zajedničke konsolidirane osnovice za porez, CCCTB na engleskom. To bi trebalo dati odgovor za transfer dobiti unutar Europske unije. To bi trebalo dati optimalan okvir za e, razmjenu našim poduzećima. Komisijne službe trenutno rade na izradi jednog prijedloga koji bi trebao ići u fazama, e, budući da ne možemo imati jedan pristup u bloku, naime to nije dobilo zeleno svjetlo u vijeću, a što se tiče porezne politike mislim da trebamo imati u obzir ono što je poželjno, ali i ono što je moguće, a ono što je E, moguće e, da kako pitanje dogovore između nas, ali i država članica, budući da u pitanju poreza potrebno jednoglasno donošenje odluka. Neki bi mogli izraziti žaljenje zbog e, arhitekture naših institucija, međutim moramo poštivati načelo suvereniteta. Dakle, komisija će kroz ovaj paket ponoviti svoju odlučnost u borbi protiv porezne ute i izbjegavanja plaćanja poreza. Već sam vam jedan put rekao i nadam se da sam u tome bio odlučan, a sada ću to ponoviti još odlučnije, moramo se boriti protiv tih oblika gospodarske neučinkovitosti e, koji ugrožavaju socijalnu pravu. Najpošteniji e, socijalni, e, e, gospodarski subjekti i porezni obveznici sada plaćaju cijenu tih tih poremeća na tržištu. I tu se gube velike svote za socijalnu službu, za škole, bolnice, za javni prijevoz i općenito za čitavo gospodarstvo. Mi moramo vratiti veću dozu pravde i transparentnosti u međunarodni porezni sustav, ali to isto vrijedi i za Europsku uniju. Mjere predstavljene 2015. godine već su bile značajan korak u tom smjeru. Podsjećam na ono što mi je već poznato, to je direktiva o automatskoj razmjeni podataka o e, poreznim tumačenjima i vaš parlament je dao veliki doprinos u tome. Paket koji smo upravo donijeli je još jedna važna faza na tom važnom i neophodnom putu. Želim u istinu da parlament i komisija nastave zajednički raditi na ovome paketu kako bi porezna transparentnost i pošteni porezni sustav konačno zaživjeli i postali stvarnost. Hvala povjereniče. Sada otvaram raspravu. Gospodin sursa da prvi ima riječ. Hvala predsjednice. Gospodine e, povjereniče, pozdravljam i sadržaj i kalendar ovog paketa koji preuzima preporuke parlamenta koje smo donijeli e, prošle godine. E, čestitam na, e, na suradnji e, koje su imale ovdje institucije i šteta što nisu ovdje prisutni e, predstavnici vijeća. Parlament će u ovom periodu igrati svoju ulogu, surađivati će sa nacionalnim parlamentima, sa 28 parlamenata i e, sa svim parlamentima koje je OECD uključio u ovaj rad. Imat ćemo sastanak u svibnju. Trebamo bolje e, shvatiti da pod javnim pritiskom nakon e, LuxLeaks skandala imamo sada potrebu djelovanja. Google je dobar primjer što se događa E, e, e, godinama su velika poduzeća i korporacije izbjegavale plaćanje poroza. Sada to treba zaustaviti. Dolazimo u drugu fazu vaših prijedloga, to je usklađivanje porezne osnovice u Europskoj uniji i što se tiče objavljivanja rezultata korporacija zemlja po zemlja, ova promjena duha i ozračja će omogućiti objavljivanje rezultata zemlja po zemlja i svi će to morati slijediti. E, komisija i naše institucije E, e, ne smiju kasniti u tom djelovanju. Hvala, dobar dan svima, zahvaljujem gospodinu Lomasuru u ime, koje govori u ime Pučana, a sada u ime socijalista demokrata gospođa Ferreira, izvolite ime dvije, dvije minute. Zahvaljujem predsjedavajući. Kao prvo, htjela bih čestitati komisiji zato što je održala obećanje i zato što je predstavila vrlo ambiciozan prijedlog. Komisija je sada na putu koji predstavlja povijesnu promjenu u vezi sa načinom na koji se Europska unija bavi direktnim oporezivanjem. Europska komisija odigrala je vodeću ulogu u tome. Imala je na umu i ono što javnost misli i što dolazi do izražaja unutar ovog parlamenta jer ne smije doći do premalo pažnje unutar unutarnjeg tržišta gdje imamo harmonizirane elemente a mi se međusobno kontroliramo i e, što se tiče proračuna. Proračun ne obuhvaća samo troškove nego i e, primitke, a mi želimo dati europski odgovor inicijativi OECD-a. Međutim, Europska ne smije samo slijediti OECD, nego treba biti i vođa u borbi protiv prijevara i izbjegavanja praćanja poreza. Ja sam tako shvatila ovaj prijedlog. Osim toga, Europski parlament je također izradio izvješće u vezi s ovim pitanjem. Zahvaljujem komisiju zato što je uzelo obzir to izvješće. Na primjer, kod definicija porezne oaze, što znači pitanje e, fiksne porezne e, osnovice. Htjela bih također pocrtati to što ovaj parlament se nada i to se vidi u ovom tekstu, gospodine povjereniče, da će vijeće uzeti u obzir ovu promjenu filozofije na europskoj razini. Osim toga, CCCTB treba se konkretizirati. Izvješćivanje država podržava mora postati javno. Moramo biti u skladu sa jedinstvenom valutom i unutarnjim tržištem. E, a također nam je žao zato što nisu ovdje predstavnici nizozemskog predsjedništva, zato što države članice igraju ključnu ulogu u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Zato je važno osnažiti poreznu suradnju. Nadam se da će nizozemsko predsjedništvo održati dano obećanje. Hvala, a sada gospodin Lunes u ime ECR-a imate minutu i 30. Oprostite, e, sada imamo izjave predstavnika klubova. Otvorit ćemo postupak e, plavog kartona odmah nakon izjava predstavnika klubova. Gospodine Lunes, imate riječ. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani povjereniče, moram vam reći od srca da ova komunikacija komisije nije u redu. Sve više govorimo o oporezivanju, a sve manje govorimo o manjem oporezivanju ili o većoj učinkovitosti e, za e, poduzetništvo. Poduzetnici nisu krave muzare, oni stvaraju dobrobit, blagostanje. E, naravno moramo znati i to da multinacionalke ne smiju izbjegavati plaćanje poreza, ali moramo imati i veću transparentnost. Moramo biti pozorni pogotovo što se tiče triju točaka i manje države članice moraju ostati konkurentne. porezi se moraju smanjivati. Mi trebamo zdravu poreznu konkurenciju među državama članica. Zato ne bi bilo u redu uskladiti porezne stope u Europi. Mi smatramo da ne smijemo biti slijepi pred međunarodnim kontekstom. Ako komisija nameće veće obveze u odnosu na ono što je usklađeno, dogovoreno na međunarodnoj razini, onda to znači da mi sami sebi pucamo u nogu. Komisija mora održati danu riječ. Ne smijemo imati dodatna administrativna opterećenja za tvrtke mi želimo da se to provede u praksi jer to je jedini način da imamo manje poreza ali i ujednačeno oporezivanje. Hvala. U ime Aldea gospodin tojer na dvije minute izvolite. Hvala lijepa predsjedniče, povjeriće, dragi kolege i kolegice. Prijedlog Europske komisije za dvije e, direktive je veliki korak u stvaranju pravednog e, e, sustava tržišnog natjecanja i to e, je i srž onoga što smo zaključili u takseju. Stoga čestitam povjereniku Moskovisiju na, njihovim, na njegovim prijedlozima sa stanovišta Alda je odlučujuće da 28 nacionalnih poreznih zakonodavstava ne e, e, kreiraju e, rupe koje onda međunarodni koncerni mogu iskoristiti i smanjiti svoje poreze na nulu. Kad Sunday Times kaže da 2014. E, šest najvećih e, poduzeća u Britaniji nisu platili poreze u Britaniji iako imaju ogromne dobiti, to pokazuje dimenziju ovog problema e, to pokazuje da mala i srednja poduzeća koji te rupe ne mogu koristiti imaju ogromne gubitke stoga je neophodno potrebno da stvorimo okvir na europskoj razini kako bismo imali jednake uvjete za sve vidjeli smo u švicarskoj kako se to može organizirati E, tu imamo razmjenu informaciju, ali i zajedničku, e, zajednički e, porez na dobit trgovačkih društava. To kod nas još fali i Sjedinjene države sada vrše pritisak E, očekujemo povjereniče izjavu o, tome e, što će e, poduzeti SAD kako bi evropljani imali bolji okvir i kako bi se moglo izbjeći agresivno planiranje poreza. Hvala. U ime goja gospodin Demazi imate minutu i pol gospodine Moskovinici. E, e, gospodin Sanders je postigao fantastičan uspjeh u Ajovi. E, Sanders govori o tome kako velike korporacije ne plaćaju poreze, a mi smo svi drugi onda prema tome glupani. Ovo je treći porezni paket, ali LuxLeak bi se mogao i ponoviti. 30% e, e, koncerna će opet e, premjestati svoj plaćanje poreza u zemlje koje imaju niske poreze. Porez mora biti takav da zadržimo korporacije u zemlji u zemlji u kojoj su ostvarile dobit. E, e, svaka tajnica plaća više poreza od google e, Lux E, izgleda kao da nemamo poreznih e, oaza e, u Europi, nemamo crnih lista. Moramo se boriti protiv agresivne porezne politike jer jednostavno porezni obveznici to više ne mogu priuštiti. Gospodin Žoli ima minutu i pol. Predsjedniče povjereniče, Prijedlozi koje ste nam predstavili dodatna je faza kako bi se spriječilo da velika poduzeća u Europi izbjegavaju plaćanje poreza. Pozdravljam inicijativu koja će omogućiti da se barem jedan put oporezuju, eh, oporezuje dobit eh, poduzeća izvan Europske unije. Međutim, ovi tekstovi nisu cjeloviti i zapravo neće dokinuti najciničnije fiskalne prakse. Nadam se da će parlament dati sve od sebe kako bi osnažio ovaj tekst. Ovdje ne želim ništa minimizirati, želim samo reći da ukoliko stvari ne krenu dovoljno brzo, glavnu odgovornost imat će države članice. One iza deklarativnih izjava i dalje vode jednu destruktivnu poreznu politiku daju velike pogodnosti, 3% na 10 godina. Toliko je ministar Osborn dao Google i na taj način se sudjeluje u toj dinamici u kojoj se zapravo ugrožava duh suradnje u Europi. Gospodine Moskovici, morat ćete sada dati e, glas Europskom parlamentu i civilnom društvu kako bi se izvršio pritisak na vlade i kako bi se u sljedećih mjesec dana dovršio akcijski plan Antibeps, a u sljedećoj godini trebali bi e, svih 28 država članica poštivati nova pravila. I upravo zato morate dati jasnu potporu e, tome da izvješćivanje po zemljama bude javno dostupno, jer ova bitka neće se dobiti u hodnicima vijeća ili ministra financija, budući da je ova ucjena postala norma, a ministri su postali lobisti i zagovaraju interese najvećih financijskih grupacija. Hvala u ime FTD-a, gospodin Eker, u, za, ima dvije minute i pol, izvolite. Postoji razlog zašto države članice trebaju odlučivati o porezima ne Europske unija. Različitost kulture u raznim državama članica znači da svaka država članica ima svoje jake strane. Na primjer, Francuzi imaju vino, Njemci imaju industriju, Španjolci imaju turizam. To nisu klišeji. Postoji neka, eh, neki temelj istine. Eh, svako treba odraziti svoje jake strane u sustavu porezivanja to treba uzeti na umu na multilateralnoj razini jer Europska unija e, daje rješenja na neke probleme, a to je usklađivanje. E, konkurencija među državama članicama u oporezivanju također omogućuje bolju, bolje davanje vrijednosti za novac. U jedinstvenom tržištu Google je platio porez u najmanjem poreznom razredu koje mogu platiti ovaj e, način nam omogućava ne da zatvaramo probleme, nego da ih povećavamo na Europskoj uniji i tako bi se izgubile tisuće radnih mjesta. Europska unija mora riješiti problem oporezivanja tvrtki. Pogledamo što smo učinili s PDV-om. Pod europskim zakonom države članice trebaju tražiti dozvolu komisije da bi smanjile PDV. Međutim, postoji određeni raspon za to. Pogledajte i Green Deal. E, tražimo materijale koji bi smanjivali potrošnju energije. Cilj je smanjivanje računa za grijanje e, kako bi ljudi imali e, više sredstava na raspolaganje zimi. Danas Green Deal više ne postoji, ubio ga je sudac koji je nije izabran. E, inovacije se tako koče svi koji misle da suradnja u oporezivanju europske razina bi bila dobra je e, skrenuo suma. Europske politike trebale bi se bolje e, oblikovati. Hvala. Hvala. Gospođa Kapel na dvije minuti u ime NF-a. Izvolite. Hvala predsjedniče povjereće Moskovići E, Google e, je koncert e, ima kapitalizaciju tržišća od 15 milijardi dolara, najskuplje poduzeće u, na svijetu. A ono je utajilo poreze u iznosu od stotina milijuna eura. Google koristi e, razne modele u raznim europskim zemljama. E, kod jedne studije Europskog parlamenta e, nalog odbora takse 190 milijardi eura se gubi zbog premještanja dobiti i sličnih praksi. Time Evropska unija e, gubi ogromne svote novca, a to se više ne možemo priuštiti. E, to sprečava poštenu konkurenciju. Predloženi koncept komisije u ovoj e, stvari to je osiguranje efikasnog oporezivanja u Europskoj uniji, na tome je e, radio i parlamentu zajedno sa takseom. Radi se u prvom o tome da se dobit oporezuje tamo gdje je ostvarija. E, s druge strane trebamo više transparentnosti, trebamo više razmjena informacija, direktiva o suradnji E, poreznih uprava je e, dobar korak u tom smjeru. E, države članice Europske unije unutar sedam mjeseci moraju automatski primijeniti ovu direktivu. Govorili su već o tome koliko više poreza plaćaju mala i srednja poduzeća od velikih poduzeća. Moramo ukazati na porezne oaze i samo ćemo tako dobiti pravidni sustav. Hvala. U ime nezavisnih zastupnika gospodine Pitidejus na minutu. Hvala predsjedavajući. Hvala. Da bismo zaštitili ulagače, da bismo imali gospodarski rast, Porezno opterećenje mora biti ravnomjerno raspoređeno među poduzećima. U ovo doba globalizacije tehnički napredak izravno utječe na gospodarstvu, pritom multinacionalne kompanije imaju mogućnost izbjegavati plaćanje poreza u nekim državama članicama. Na taj način ta multinacionalna poduzeća štede novac koji pripada poreznim obveznicima. Moramo uzeti u obzir specifičnosti situacije u državama članicama. Pravedna raspodjela poreznog opterećenja mora se odvijeti na nacionalnoj razini. Države mogu odgovarajućom politikom zaštititi interese malih i srednjih poduzeća. Oni su okosnica ne samo gospodarstva u pojedinim državama članicama, nego čitavog europskog gospodarstva. Na taj način ćemo spriječiti ukidanje milijuna radnih mjesta, odnosno tisuća radnih mjesta, kao što je slučaj u Grčkoj unazad nekoliko godina. Potrebna je odgovarajuća socioekonomska politika, moramo imati suradnju s drugim državama da bismo spriječili multinacionalne kompanije da rade ono što rade. Gospodin Zaba dvije minute, izvolite. Hvala, povjereniče. Paket koji je predstavljen prošlog tjedna e, sa strane gospodina Moskovicija, dakle komisije, bez dvojbe slijedi e, liniju borbe protiv agresivnog oporzivanja, a zbog toga je došlo do velikih poteškoća u malim i srednjim poduzećima i našim proračunima to je dobra polazna točka. U Europskoj uniji gubimo milijarde svake godine zbog oporezivanja koje neke države primjenjuju, a taj novac bi se mogao koristiti za javne usluge, za obrazovanje, za zdravstvo ili za stvaranje radnih mjesta i rast. Ne možemo tolerirati da građani i tvrtke, posebice mala i srednja poduzeća, pate zbog toga, a oni su se toliko zalagali, zalažu se još uvijek. Oni ne smiju više plaćati zato što neke veće tvrtke pokušavaju izbjeći plaćanje poreza. U ovom slučaju mnogo smo surađivali s odborom takse kako bismo shvatili što se događalo posljednjih godina i koji su bili dogovori između nekih multinacionalnih kompanija i država članica. Jer po našem sudu transparentnost ostaje i dalje prioritet. A sada moramo gledati u budućnost, moramo pokušati zajamčiti da, bi, da se iz prošlosti greške ne bi e, pretakale u, u sadašnjost u multinacionalke i mala i srednja poduzeća moraju biti uključena u ovu borbu. Oni moraju svi podlijegati istim pravilima. Poštovani zastupnici, kao što sam već rekao nam početku, vezano uz prošli tjedan i e, predstavljeni dokument. Mislim da je to dobra polazna točka i vjerujem da povjerenik ima našu podršku. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodin Simon, imate dvije minute. Hvala lijepa predsjedniče. Vrlo je zanimljivo čuti e, ovdje što je rekao povjerenik e, Moskovici. S jedne strane e, neki kažu poduzeća su krave muzare, moramo smanjiti poreze neka korporacije plaćaju manje od 1% poreza. S druge strane komisija bi tjerala business as usual. S time omalovažavamo rad parlamenta. Tak se stvorio klimu da komisija mogla dati prijedloge e, što je više od svega što smo napravili u prošlih deset godina. Moramo e, svi surađivati, moramo osigurati da sva poduzeća, e, korporacije plaćaju pravedan porez, da imamo pravedno oporezivanje svih Eh, da bi to eh, učinili moramo pažljivo promotriti predloge komisije. Komisija može biti i smjelija ne samo eh, javno obavještavanje o tome koliko korporacija plaća poreza. Moramo velike korporacije E, koji imaju ogromne e, promete e, točno kontrolirati. Svi moraju izvještavati, moramo imati transparentnost kako bismo provodili mjere. Transparentnost je ovdje ključna riječ. Tako ćemo i jedino tako moći provoditi mjere smo, eh, o kojima smo odlučili. Želimo transparentnost i mislim da će to imati podršku cijelog parlamenta. Hvala. Gospodine Simon, imate pitanje gospodina Kristoforua. Prihvaćate li? Izvolite, pitanje. Ste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 E, to bi uništilo mala i srednja poduzeća u našim zemljama pa bi onda strana poduzeća iz trećih e, zemalja imale od toga koristi. E, moramo paziti na to da poduzeća ostaju kod nas. Moraju, mogu plaćati niske poreze, ali moramo imati transparentnost. E, moramo jasno reći da ne možemo imati ujednačene poraze, moramo imati tržišno natjecanje. Gospodine Kristoforu, pitanja traju 30 sekundi, a sada izvolite 30 sekundi za odgovor. Ako, ste, ako ste uspjeli primijetiti da mi ovdje ne govorimo o ujednačivanju kompletnog poreza na dobit, nego da govorimo o ujednačivanju osnovice za porez na promet, onda smo već dobili. Jer prvo je to ono najvažnije. Mi želimo znati na koji se iznos uopće plaćaju porezi ako zemlje članice i dalje trebaju imati šanse da dobiju jedan pravedniji sustav i da znamo recimo da ako imamo poreznu stopu od 100%, ali se ništa ne plaća jer su oni prije toga uklonili svoje poreznu osnovicu i premjestili svoju dobit, onda nismo ništa napravili. Prema tome mi prvo moramo znati kolika je porezna osnovica, a onda možemo tek procijeniti da li poduzeća uopće plaćaju poreze ili, kao što je to u prošlosti, velike multinacionalne korporacije plate 1% ili ništa drugo. Dakle, a sada zastupnik Fox. Hvala. Poštovani povjereniče Moskvisi, e, ja s oprezom ću pozdraviti vaše prijedloge e, da uvedete nova pravila o otkrivanju e, korporativnih informacija. Otkrivanje informacija o, profitima i prodaji je nužna za borbu protiv izbjegavanja poreza u okviru G8 skupine. Ujedinjena kraljevina je ta koja je e, predložila e, projekt BEPS u okviru OECD-a. I komisija je u pravu kada kaže da države članice ne mogu same se boriti protiv ovog problema, ali isto tako nadam se da vam je jasno da ni Europska unija sama ne može riješiti ovaj problem. Taj problem se mora riješiti na međunarodnoj razini, a ne na europskoj. Ja se bojim da oni koji u komisiji i parlamentu ovaj problem vide kao izgovor za veću Europu, e, moram njima reći da ne podupirem prijedloge za zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit. Mislim da države članice imaju pravo same odlučivati o porezima. Kroz djelovanje, kroz OECD pobrinut ćemo se da države članice ne samo ispune te obveze, nego da je ostanu konkurentne na međunarodnom tržištu. Moramo se pobrinuti da multinacionalna poduzeća plate poreza koliko ih ide. I najbolji e, način da se za to pobrinemo jest da porezi ostanu postanu niski, a e, porezni sustavi jednostavni. Gospodine Fox, gospodin Ezrić ima pitanje za vas. Prihvaćate li ga? Hvala i dobro jutro gospodine Fox. E, govorili ste u svom izlaganju o konkurenciji, o e, slobodnom gospodarstvu i e, o jedinstvenim porezima na razini unije e, mislite li da će i to predstaviti još jedna od onih takozvanih crvenih linija za e, ista pravila za europsku uniju i hoće li to utjecati na recimo vašu kampanju za na ovom referendumu hvala vam na ovom pitanju meni je, ja sam zadovoljan što porezi ostaju u nadležnosti država članica i države članice imaju pravo veto kad se rade o porezima i siguran sam da će svaka konzervativna e, vlada uložiti danas i u budućnosti uložiti veto kad se radi o zajedničkoj poreznoj osnovici i zato mislim da se to neće nikada ući u praksu. Hvala vam sad gospodin Van Ivenauze na minutu.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 Ovdje je pred nama je čitav jedan paket za borbu protiv agresivnog poreznog planiranja i izbjegavanja poreza. Cilj tog paketa nam je vrlo blizak i drag jer mi svi znamo da svako mora plaćati svoj udio u porezu. I građani i mala i srednja poduzeća, ali i pogotovo multinacionalna korporacije ne smiju izbjegavati plaćanja poreza. Mi moramo tu postići dobre rezultate. Međutim, mislim da još nismo kompletno zreli, nismo još došli dotle jer e, moramo sve napraviti napraviti i postići pravilnim zakonitim putem i to kako dolazi u jednom ritmu koji je primjeren situaciji na terenu, a mislim da naš globalni kontekst trenutno ne odgovara našoj situaciji jer je pitanje kako ćemo, koliko ćemo biti konkurentni nakon ovog paketa. Osim toga ima još nekih nejasnoća. Recimo ove odredbe protiv zloporabe. Tu imamo različita moguća tumačenja što, bi, što će na kraju nedvojbeno dovesti do različitih slučajeva pred Europskim sudom, a to zapravo ne želimo. Prema tome mi ćemo ove prijedloge još temeljito provjeriti ako treba popraviti. zastupnica imamo Gospođa Grapini ima pitanje za vas. Prihvaćate li ga? Da. Gospođo, izvolite, izvolite. Izvolite. Domnule președinte, ați vorbit uh, de un studiu... Hvala lijepa. Hvala lijepo predsjedajući. Vi ste govorili o jednoj naknadnoj sljedećoj studiji koja bi bila potrebna i to u vezi sa izjavom gospodina povjerenika da je pritisak na mala i srednja poduzeća tri puta veći nego što je to pritisak na velika poduzeća i velike korporacije. Vjerujete li da bi taj paket kojeg vi dajete sa zakonom sa specijalnim za mala i srednja poduzeća zaista predstavljao pravo rješenje za njih? E, Ovog časa to ne mogu još procijeniti, ali zbilja mislim da je šteta mi nismo u svemu još uspjeli na vrijeme, ali mi smo se držali one agende potpredsjednika Timmermansa o boljim regulacijama, boljim zakonima i mislim da bi zapravo trebali još jedan puta u okviru te provjere sa sadašnjih propisa vidjeti gdje smo i što smo, a na to bi trebali mi kao parlamentarci više, više, utis, više našeg utjecaja izvršiti. Minutu i 30, izvolite Mariza. Hvala lijepa. E, poštovani povjereniče, premda je komisija djelovala u dobrim, s dobrim namjerama i u dobroj volji. Još uvijek e, mislim da ovaj prijedlog nije dovoljno dobar. Ako pogledate aferu LuxLeaks i ono što je iz e, toga izašlo, e, vidimo da europskom projektu prijete velika poduzeća koja izbjegavaju plaćanja poreza i te ogromne svote eura ne ulaze u proračune država članica, ne troše se na bolnice, škole i tako dalje. To znači da radnici i mala i srednja poduzeća moraju plaćati veće e, stope poreza. Ja nemam ništa protiv izvještavanja po zemljama i nemam ništa protiv e, više transparentnosti, ali moje e, pitanje za vas, povjereniče, je sljedeće. Kada ćemo zaista početi ozbiljno se baviti e, zloupotrebom od strane multinacionalnih poduzeća kada ćemo se početi ozbiljno e, baviti, uhvatiti se u koštac sa poreznim oazama i e, kada ćemo se početi baviti poslovnim nastanom i kako ćemo, kada ćemo uspostaviti e, sustav za izbjegavanje skandala. Građani Europske unije imaju povjerenja u Europsku uniju, a da bi oni mogli i dalje vjerovati u europski projekt, mi moramo otići korak dalje i moramo se pobrinuti da građani budu važniji od poduzeća vijeća. Hvala vam sada gospođa Kato na minutu i pol. Hvala. Uvjerena sam da porezni paket komisije e, je vođen iskrenom željom eh, da se zaustavi era u kojoj eh, vlade pogoduju multinacionalnim kompanijama. To se mora zaustaviti. Međutim, eh, nisam sigurna da je George Osborne isto tako predan borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. On se u Londonu pravi da je radikalan, ali u Briselu čini sve što može kako ti prijedlozi ne bi prešli u zakon. I zato mi je drago što se predlaže predlaže izvještavanje po zemljama. Ali međutim, George Osborne treba vidjeti kako glasuju zastupnici Ujedinjene kraljevine u ovom domu. Zastupnici u parlamentu predstavljaju e, građane, zastupaju građane i poduzeća kojima se sve više povećavaju porezi koji trebaju e, e, plaćati. I umorni smo političara i umorni smo medijskih napisa koji govore jedno, a zapravo se čini drugo. Mi kao e, klub zelenih odlučni smo stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza i kao izvjestiteljica u sjeni paketa o izvještavanju po zemljama pozorno ću pratiti kako će reagirati George Osborne u vijeću kada taj prijedlog dođe do vijeća. Britanski narod mu neće oprostiti ako on nastavi braniti poduzeća, a njegove riječi izgovorene u žaru borbe čini mi se da ne svode se na ništa. Gospodin Zani na minutu minutu 30. Za ovaj prijedlog moram reći da bi ga najbolje moglo opisati izreka tresla se brda, a rodio se miš. To je klasičan instrument Europske unije kojima se e, nastoji riješiti velike probleme Europske unije e, ne, neodgovarajućim rješenjima. Mi znamo da ćemo se morati boriti s vijećem kako bismo došli do dogovora koji će biti prihvatljivi. Isto tako jako dobro znamo stavove pojedinih zamalja i njihova situacija nam govori više od tisuću riječi. Zanima me gdje je danas nizozemsko predsjedništvo. Pretpostavljam da pokušavaju pronaći neki novi e, sporazum kako bi privukli nove tvrtke i naštetili europskim partnerima. A to su činili sve ove, svih ovih prošlih godina. U društvu sa e, Luksemburgom predsjednika e, Junckera, Junkera, Belgije i Irske svi dobro znamo da ne postoji politička volja na razini Europske unije. Ne, ovo je upravo natjecanje kako bi se iskoristile zemlje i kako bi se pogodovalo velikim multinacionalnim tvrtkama, a na uštrb malim i srednjim poduzećima. Ja bih volio shvatiti kako to da u vašem prijedlogu komisija ne govori o izvješćivanju e, po zemljama koji će biti javno dostupan. To je ono što traže europski građani i to je jedini način da ovaj instrument bude učinkovit transparentnost je jedino rješenje jer ćemo jedino na taj način e, saznati na koji se način ponašaju multinacionalne tvrtke i zemlje članice. Svi viču da su spremni na suradnju, ali onda odbijaju pružiti podatke, pružiti dokumente i brišu sve kompromitirajuće podatke. A svi smo to vidjeli e, mi koji radimo u odboru za porezna mišljenja. Hvala vam gospodine Zani, a sada gospodin Mono ima jednu minutu, izvolite. Poštovani povjereniči, prošlog tjedna je komisija predstavila dva teksta kako bi se e, nastavila borba za e, fiskalnu optimizaciju. To nažalost dolazi kasno. Francuzi svakako podršavaju fiskalnu optimizaciju. Što se tiče e, izvještavanja po zemljama, mi nismo za javno objavljivanje ekonomskih podataka poduzeća. Međutim, što se tiče e, prijedloga e, OECD-a, kada govorimo o onih 30%, 10% bi bilo razumljivo. Neke zemlje kao što su Belgija, kao što je Ujedina Kraljevina su e, sklopile taj nove tajne sporazume sa multinacionalnim poduzećima i to moramo stati na kraj. To je državne budžete koštalo stotine milijuna eura. Gospodine Moskovisi, vaši sunarodnjaci su imali kada ste vi bili ministar financija isti stav koji imaju i danas, a, vi imate sada mogućnost njima pomoći. Hvala vam, gospodin 30. Poštovani kolege, eh, problemi koje je, su otkrile afere LuxLeaks i afera Google neće sami nestati. Isto tako, oni koji izbjegavaju plaćanje poreza neće to prestati činiti sami od sebe. Sve ove situacije pokazuju da nam je potrebno doći do veće suradnje, bolje suradnje i rješenje po zemljama zato nije rješenje u ovom slučaju. E, drago mi je da je komisijin prijedlog e, počiva na jasnom programu e, koji se oslanja na programe OECD-a. Vi ovdje predlažete e, provedbu nekih BEPS preporuka i za to imate moju preporuku, nadam se, e, moju podršku. Nadam se da ćete podršku dobiti i od ministara financija u vijeću, ali morate e, se boriti za provedbu svih BEPS preporuka, ne samo nekih. Zatim što se tiče nekih europskih E, europskih e, mjera kao što je poboljšanje kodeksa o postupanju pri oporezivanju poslovanja i povećanje e, transparentnosti, to isto pozdravljam. Isto tako projekt zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit je isto tako dobar projekt. To će stvoriti bolju investicijsku klimu u Europi i ostvariti bolju klimu poslovanja. Nadam se da će ovaj prijedlog rezultirati boljim poreznim sustavom u Europi. Hvala, gospodin Baje, na dvije minute. Hvala, poštovani povjereniče, nakon eh, afera u Švicarskoj Lux LuxLeak eh, i eh, nakon što je uspostavljen poseban porezni odbor u ovom parlamentu shvatili smo koliko je važno dovesti reda u porezni sustav Europe, učinite ga pravednijim i solidarnijim vaše aktivnosti, većina njih ide u dobrom smjeru i to je važno naglasiti i mi vas podržavamo. Neke od preporuka e, su poslušale preporuke našeg posebnog odbora, međutim neke nisu što se tiče uspostavljanja automatske razmjene podataka među državama članicama, mi smo lani u plenarnoj glasovali o takvoj jednoj mjeri, ali nažalost vi niste, odnosno e, drago mi je da ćete vi nastaviti u istom smjeru. Mislim da je ovaj prijedlog dobar napredak, da će predstaviti dobar napredak u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Zatim što se tiče izbjegavanja, e, što se tiče izvještavanja po zemljama, e, mislim da je to vrlo pozitivno. Nadalje, međutim, ono što mislim da nedostaje u vašem prijedlogu jest temeljitije hvatanje u koštac sa poreznim oazama. U svim našim državama posluju velike multinacionalne kompanije koje ne plaćaju poreze, a mislim da će na korist svih nas biti da se ovaj problem riješi. Ovaj prijedlog koji ste vi upravo predstavili za cilj ima uskladiti e, poreze na dobit u Europskoj uniji. To neće biti jednostavan zadatak, e, pogotovo u vijeću, ali parlament će biti uz vas i dati će vam potporu na tom putu kojem sigurno neće biti lagan. Hvala vam, a sada zastupnike Luke, kojeg ne vidim. Ako ga nema, onda zastupnica Harkin ima jednu minutu. Hvala lijepa, predsjedavajući. Ja pozdravljam ovaj naš paket jer mnogo multinacionalnih korporacija iskoristilo različite rupe u nacionalnim zakonima i svoje hibridne konstrukcije kako bi um, premjestili svoju dobit i ne bi platili porez. OECD procjenjuje da što do sada na globalnoj razini između 100 i 240 milijardi eura godišnje ide, a na Europskoj uniji između 50 i 70 milijardi eura godišnje nestaje i ne plaća se na globalnoj razini, odnosno europskoj, na ime izbjegavanja plaćanja poreza. I to su situacije koje se ne može nastaviti. Prema tome, inicijativa, ali inicijativa OECD-a je nije jednostavno dovoljna. Prema tome, Europska unija treba tu preuzeti apsolutno vodstvo na, opet svjetskoj razini. Jer s jedne strane ne smije naravno smanjiti europsko sposobnost natjecanja, niti nas um, učiniti manje privlačnom za investicije, ali s druge strane mora zaštititi uh, prihod um, dakle država i prihod za javne službe od poreza. Zbog toga mislimo da je upravo ovo izvješćivanje zemlje po zemlje, po zemlje jedan vrlo, vrlo jaka i vrlo jaka alatka. Hvala. Zastupnik Vijegas na minutu i pol. Hvala lijepo. Dakle, ovdje je već kazano da multinacionalne korporacije vrlo često ne plaćaju ili samo vrlo rijetko plaćaju poreze, ali to se događa već desetljećima i to zapravo u cijelom svijetu se prihvaća, a pogotovo u zemljama matičnim gdje se to događa sa jednom prešutnim odobravanjem. To je posljedica globalizacije i činjenica da kapital može putovati kako hoće preko noći i da to politika prihvaća. To je ona fiskalna nepravda koja ide ruku pod ruku sa kapitalističkim, i a s druge strane nada se liberalnim postupcima. Ovdje smo, ostajemo samo na velikim deklaracijama, međutim trebamo vidjeti kakvi su rezultati tog paketa, jer ništa nije kazano kako će izgledati posljedice tog paketa koji je pripremljen zakonodavnog po industriju i po naše vlade. Bilo bi zanimljivo da nam povjerenik kaže na čemu se temelji kompletna procjena učinka zapravo. A osim toga i ovo izvješćivanje po zemljama koje je napokon već i u OECD-ovoj inicijativi su bile predložene. Mislim da će se tu neće bitno ništa novo dogoditi, da će se sve skupa držati do sadašnjeg kursa kako je do sada išlo. A zatim registar pogođenih involviranih osoba. Da li možemo doista vidjeti tko se skriva iza prebacivanja dobiti u porezne rajeve? i da li se tu može politički djelovati kako bi se najvažnije takve porezne oaze e, i izbjegle ili bi se spriječilo daljnje odvlačenje novaca tamo. Hvala lijepo kolega Lampert. Hvala. Gospodine povjereniče, vi dolazite iz Francuske. To je sve manje zemlja ljudskih prava, ali još uvijek zemlja romantike i ljubavi. To treba priznati. I dakle, u Francuskoj e, pokušavamo ne trčati pred rudo, a problem e, kad se radi o fiskalnoj pravdi nakon offshore leaks, nakon e, lux leaks afera, nažalost e, se ponavljaju situacije koje samo izazivaju prazne riječi, a sada moramo prijeći na dijela i sami ste to rekli, trebamo poduzećima nametnuti izvještavanje po zemljama. Znači, multinacionalna poduzeća moraju prijaviti ne samo koliko ostvaraju dobiti i koliko poreza plaćaju, nego pod kojim e, imenom, nazivom djeluju, e, koliko zapošljavaju ljudi, e, kakve su nagodbe spojile u kojim zemljama i tako dalje. Međutim, treba u cijelosti primijeniti preporuke OECD-a, a vidim da u paketu koji ste vi predložili, a to zaslužuje da ga zovemo paketom, zaboravili ste neke stvari, primjerice obvezu da se uvedu e, mjere za izbjegavanje, za izbjegavanje neplaćanja poreza u sve bilateralne sporazume. Međutim, treba ići korak dalje, zato što se ni OECD nije svime pozabavio, a e, onaj alat eh, patent boxes eh, je nešto što je vrlo dobro što je OECD potpuno zaboravio, a OECD jest organizacija koja izdaje preporuke, a vi eh, donosite propise. Zatim, što se tiče zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit, prvo trebamo vidjeti o kojoj se to dobiti točno radi u pojedinim državama članicama i moramo nametnuti obveznu minimalnu stopu. A vi ste nam u e, svom e, govoru rekli da e, treba preći sreći na dijela. ja vam vjerujem da vi to vjerujete, ali hajde, prijeđite, molim vas, prijeđite na dijela. Jesu li države članice spremne na fiskalnu pravednost? pitam se da li je to slučaj primjerice Luksemburga, Nizozemske, Francuske nisam u potpunosti siguran. Ja se nadam da će ova institucija, institucija skupa sa komisijom uspjeti u državama članica probuditi tu želju, tu iskrenu želju da se konačno stane na kraj ovim prijevarama kojih su preve žrtve građani i mala i srednja poduzeća. Hvala sada zastupnik Mah ima jednu minutu. Pane komisaři, podle vas... E, štovani gospodine povjereniče, po vašem mišljenju je konkurencija porezna nešto loše. A ja s moje strane smatram da su visoki porezi nešto jako loše. Porezna konkurencija štiti platiše poreza od neprocjenjivo visokih poreza. Primjerice Švicarskoj Ustav štiti porezne obveznike od previsokih E, poreza. On zapravo onemogućuje kod njih ustav da se poreze dižu u nebesa ali porezna konkurencija je zapravo jedino moguće što ostaje poreznim obveznicima. Vi govorite i o lošoj praksi agresivnog planiranja poreza. Po mom mišljenju, međutim, baš način, vrlo agresivan način na koji želite uništiti svaku mogućnost plaćanja manjih poreza. Vi kažete, povjereniče, da želite revoluciju podići na poreznom području, međutim, vi nemate pravo na takvu revoluciju, takvo dizanje bune u poreznom području, jer vam to ugovori evropski ne daju tu pravnu pravnoj osnovi se pozivate na članak 115, međutim taj članak vrijedi za unutarnje tržište, a ne za poreze. Čini mi se, gospodine povjereniče, da je vaš cilj da uz pomoć različitih trikova u zemljama u kojima porez nije tako visok, taj porez dignete do nebesa i onda taj višak novaca prebacite u zajedničke blagajne. Ja vam mogu samo reći da nije ni čudo što, nije ni čudo što zem, poduzeća napuštaju zemlje zbog tako visokih poreza. Hvala lijepo. A sada gospodin Grosati. Hvala lijepo, povjerniče. Ovaj fenomen ovog izbjegavanja plaćanja poreza na dobit dovodi do jednostavno umanjenih javnih prihoda u zemljama članicama. Naravno, to je izvor s druge strane mogućnosti konkurentnosti veće kod poduzeća, slažem se s tim ali to s druge strane ima prevelike posljedice u zemljama članicama. Stoga apsolutno pozdravljam prijedlog e, komisije da ovaj fenomen BEPS-a e, sreže maksimalno. I isto tako pozdravljam čitav paket koji se bavi e, sprečavanjem izbjegavanja plaćanja poreza i sprečavanjem nelalne porezne konkurencije. Ključna stvar je ovdje direktiva koja se protiv izbjegavanja izbjegavanja plaćanja poreza koja se bazira na šest instrumenata. Uglavnom na jednom instrumentu koji nam bolje regulira različite mehanizme između pozicije i ograničenja pozicije korporacija koje mogu svoj profit prenijeti u inozemstvo kao i E, zabrana različitih transfernih prijenosa unutar povezanih društava jedne korporacije koje pomažu tom izbjegavanju poreza. Ali dozvolite da naglasim da sve što se događa mora biti u skladu sa našim osnivačkim ugovorom i mora naravno poštivati načela proporcionalnosti ali i supsidijarnosti. Mi ne možemo napraviti niti nametnuti jednu cjelovitu harmonizaciju poreznih sistema u svim zemljama. A isto tako moramo smanjiti opterećenje koje postoji. Hvala lijepo, a sada e, zastupnik Ofod na dvije minute. Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući i drage povjereniče. Prvo, hvala vam puno što ste nam prezentirali ovaj zakonodavni paket o porezima. Mislimo da je to vrlo bitno da se na ova četiri stupa koje ste nam ovdje objasnili u Europi provede. Jer izbjegavanje poreza je stvarno jedan velika prijetnja i za našu socijalnu, socijalne države kao i za poštenu poštenu konkurenciju Europi. Mi znamo da je to otprilike godišnje nas to košta jednu milijardu eura najmanje. I zamislite zašto bi se sve mogao taj novac iskoristiti za škole, obrazovanje, za investicije u socijalni sustav, u zapošljavanje, prekvalifikacije i tako dalje. Prema tome, ako građani, kad građani vide da velike multinacionalne korporacije gotovo ništa ne plaćaju od poreza i kada i gube povjerenje u naše institucije, kad građani vide da je Belgija je dala za 35 velikih korporacija upravo nezakonite povlaštene sustave, oni ponovno gube apsolutno svako povjerenje. Vide nepravdu i vide nepošten način. Prema tome, različite one zemlje i one korporacije koje krše zakon moraju biti kažnjene. Ali kako ćemo mi popraviti taj slomljeni sustav? Moramo prvo donijeti puno transparentnosti i svjetlo unijeti u to. Zašto? Zato što multinacionalne korporacije djeluju u sjeni nacionalnih ekonomije, koriste sve moguće rupe. Kao izvjestitelj o izvješću između Švicarske i Europske unije o razmjeni informacija na području plaćanja poreza, znam da je transparentnost glavni korak napred, jer to je onaj kamen temeljac na kojem možemo izgraditi naše poštene i otvorene sustave. Stoga nam trebaju objavljivanje izvješća po zemljama, zemlja po zemlja, kako bi multinacionalne korporacije doista na kraju platile porez. I stoga molim povjereniče da se zaista tog instrumenta držite jer on je izvješćivanje po zemljama je naš najjači instrument u ovoj situaciji za plaćanje poreza. Hvala lijepo, a sada gospođa Rohanan Lerner na jednu minutu. Hvala lijepo. Mm, dakle, nadležnost za porez na dobit i njegovo ubiranje i naplaćivanje leži u zemljama članicama ovog trenutka, a to je vrlo problematično jer agresivno planiranje poreza je po samoj svojoj prirodi već međunarodnog karaktera. I mi smo u prosincu jednu rezoluciju u vezi s time usvojili, nadamo se da će se ona odraziti u zaključcima i odlukama komisije. Jasno je da je potrebna bolja međunarodna koordinacija kako bi se izbjegle ona porezni sustavi koji idu na teret malih i srednjih poduzeća, a koriste maksimalno velikim e, međunarodnim korporacijama. Facebook Marka Zuckerberga je već mm, kazao, mislim da je Mark Zuckerberg jedan ogromni dio svog privatnog, privatne imovine nam nakanio E, donirati u javne svrhe. Mislim da je to sjajno, najbolje da to radi preko plaćanja poreza i tu trebamo pomoć. Hvala lijepo, a sada zastupnik Ferber na jednu minutu dame i gospodo povjereniče predsjedavajući prvo moramo konstatirati da smo se ovdje svi usuglasili da je borba protiv nepoštene porezne konkurencije i protiv, nepoš... i protiv neplaćanja izbjegavanja poreza nešto gdje se moramo aktivirati međutim mislim da isto tako iznenađujuće za sve ove koje ovdje zastupamo i zemlje članice da je zapravo trenutno predsjedanje vijeća nije prisutno baš kod ovako velikih tema i zbog toga sam prilično razočaran da oni koji su se najviše ogriješili e, a to znači da je naš predsjednik komisije koji dolazi iz Luksemburga, zemlje koja se maksimalno griješila upravo kod te borbe protiv poštenog oporezivanja, nisu prisutni. I mislim da, gospodine povjereniče, mi tražimo zaista jednu poštenu konkurenciju i tražimo poštene sustave za oporezivanje. Zbog toga mi pozdravljamo apsolutno vaše prijedloge, iako nam je žao da niko iz Luksemburga nije prisutan, ali onda mislimo da pozdravljamo ovaj paket i tražimo da se barem inicijativa OECD-a o fenomenu BEPS-a treba provesti. Sjećamo se kako je to bilo kod inicijative da se razmjenjuju porezna tumačenja i da zemlje članice nisu baš pokazale previše entuzijazma da se time bave. Prema tome ja se nadam da ćemo ovdje barem malo transparentnosti unijeti i da će se vijeće malo zbiljnije prihvatiti tog posla. I pozivam apsolutno i komisiju i vijeće da ovdje s nama uže surađuju E, na ovom području kako bi u interesu poreznih obveznika, dakle onih malih i srednjih poduzeća i malih normalnih građana koji su negdje zaposleni i plaćaju uredno svoje poreze, da u njih za njihovu korist dođemo do jednog boljeg rješenja. Hvala. Sada na minutu i pol zastupnik Morel. Hvala gospodine predsjedniče. Povjerenik Moskovisi je rekao da treba reagirati hitno, a mislim da se svi s tim slažemo. I iz te perspektive mjere koje je on e, danas predstavio su u svakom slučaju dobar znak. Neki kolege govore e, da te mjere nisu na razini e, revolta koje su pokazali europljani nakon LuxLeaksa. Međutim, dragi kolege, Znajmo, mol, molim vas i vidjeti što je sve iza nas. Određen boj prijedloga koji su danas na stolu su bili nezavislivi još pred nekoliko godina. Isto tako, gospodine Lamberts, treba vidjeti i treba i znati procijeniti otpor. I kao što je gospodin Moskovisi rekao, vijeće ne želi da ovo, ovaj prijedlog ide dalje, ide naprijed. I osim toga, nemojmo zaboraviti da ovo samo jedna etapa. Ovo je samo jedna etapa i trebamo znati postići napredak u harmonizaciji stava poreza na dobit. Isto tako moramo znači postići napredak u pogledu izvještavanja i u pogledu transparentnosti. Moji kolege s desnice su rekli, a ja ću sad e, to reći, transparentnost e, ne ide, e, nije nešto što je protivno konkurentnosti. Upravo suprotni E, kad se radi o izvještavanju, e, tu, e, to će pogoditi 10 do 15% multinacionalnih poduzeća. Međutim, kolege, nemojmo zaboraviti da idemo u dobrom smjeru. Trebamo raditi brže, trebamo raditi malo kvalitetnije, ali nemojmo zaboraviti pozitivne stvari. Gospodine Morel, imamo pitanje za vas na plavu karticu. Prihvaćate? Gospodine, budući da ste me prozvali, molim vas nemojte, e, nemojte me izvrtati moje riječi. Ja sam rekao da su pripremni koraci koje je komisija poduzimala pred e, već nekoliko mjeseci, nisam rekao da im fali, e, fali da nisu dovoljno substancionalni. Samo sam rekao da treba prijeći s riječi na dijela. E, dragi kolega, nisam siguran da u potpunosti razumijem vašu metaforu, e, ona može nas e, zbuniti, ali e, kada čujemo povjerenika Muskovisija, barem ja kad ga čujem, vidim da imamo iste ciljeve. I gospodin Muscovici je rekao sam da se zalaže za isištavanje po zemljama. E, komisija je prešla na riječi na dijela i naravno da treba brzo djelovati, ali trebamo isto tako usmjeriti napore u to da uvjerimo vijeće. Gospodin Vandale na jednu minutu i pol. Hvala lijepo predsjedavajući. Ono što vi predlažete ide puno dalje od onog što je među, na međunarodnoj razini već bilo dogovoreno. Ovaj prostor za djelovanje zdrave konkurencije u području poreza se previše ograničava i sužava i na taj način se uništava dobra klima za investicije u Europi. Komisija je rekla da želi iste i dobre šanse za sve, ali to je, zvuči krasno, međutim onda to treba drugčije napraviti. Recimo oslobađanje poreza na dobit kod luka, kao što je to sada u Nizozemskoj provedeno, i to sve zvuči prekrasno ali dokle oni, ali dok god oni drugi budu nastavili davati državne potpore i pomoći svojim lukama, onda opet to neće biti poštena izjednačena borba. Zatim ovaj projekt zajedničke konsolidirane osnovice poreze na dobit. I to je sljedeći korak komisije koji je planiran, međutim to je, prema tome sam vrlo skeptičan jer to dovodi na jedne generalne uniformnoj harmonizacije unutar cijele Europske unije, a to se pretvara onda zapravo u europsku poreznu jedinicu, a zato nemamo temelja, temelja u našim ugovorima i to nije dobro. Hvala lijepa sada gospodin Karas na jednu i pol minutu. Predsjedavajući, povjereniče dame i gospodo, provedba naših zahtjeva u borbi protiv izbjegavanja ili utaje poreza, protiv nepoštenih i nepravednih poreznih režima primijenjenih na velike i male, dobiva na tempu, ubrzava se i to je dobro. Prijedlog se svojih šest mjera koje su obvezujuće koje je komisija iznijela nisu samo provedba zaključaka OECD-a, nego su puno više nadrastaju to i to je dobro tako i bilo vrlo nužno to tako učiniti, stoga mi to i pozdravljamo. Mi želimo da tih šest mjera, tih predloženih šest mjera bude što je moguće prije provedeno. Mi želimo da se stvari rade po redu, ali brzo. Iako znamo da su mnoge stvari još vrlo nedorečene i otvorene, kao recimo ova zajednička konsolidirana osnovica poreza na dobit, to je još otvoreno, taj prijedlog se još mora doraditi i doći. Zatim još nije isto tako do kraja domišljeno i formulirano kako će izgledati ovi izvješća i specifična po zemljama o situaciji sa multinacionalnim korporacijama. To je sve na stolu još otvoreno. Zatim, otvoreno je još i pridržavanje direktive o PDV-u i moj kolega Lange stalno na to ukazuje. Isto tako je otvoreno i pitanje sankcioniranja svih onih koji su krivi i koji su se ogriješili, a ne da ih se zato još i nagradi. Prema tome, te sankcije moraju ići natrag u javne blagajne i u Europsku uniju, a nikako se ne smiju vratiti na natrag samim griješnicima. Prema tome mi još imamo jako, jako puno toga što je pred nama, što treba činiti, ali danas smo prili vrlo važan korak. Hvala, a sada Sergio Cafferanti. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Gospodine povjereniče, iskreno ću vam reći da elementi sadržani u paketu su u principu e, nama u redu, ali cijeli paket nije u skladu sa tim elementima. To je daleko od problema koje želite riješiti, a to je da želite da i građani i tvrtke na jednaki način poštuju porezna pravila. Ovdje nije riječ samo o podacima koji se trebaju um, podnositi, već i o tome da treba, trebamo imati transparentnost kod najosjetljivijih elemenata, poput na primjer izvješćivanja po zemljama. Preporuke OECD-a sadržavaju te mm, elemente u dokumentima koji se onda objavljuju. Transparentnost je vrlo učinkovita kad je riječ o sprečavanju kršenja propisa. Meni je jasno da vi morate raditi na tome i da morate napraviti procjenu učinka, no i vi to jako dobro znate. Kada se e, ista stvar radila za banke, došlo je do e, zaključka da transparentnost ne stvara problema e, u konkurenciji. Upravo suprotno, osnažuje konkurenciju i natjecanje, tržišno natjecanje. Stoga moramo uključiti transparentnost i ona mora biti temeljni dio svakog prijedloga. Mm, ovaj paket dolazi u pravom trenutku i tu se slažem sa vama no kada završite procjenu učinka molim vas da ne pripremate ad hoc direktivu već zaključke ovog prijedloga E, ubrzajte jer ćemo na taj način e, ipak zaraditi nekoliko mjeseci i tek onda će vaše riječi o pravodobnom e, donošenju ove direktive vrijediti. Hvala vam, a sada gospodin Hekmark na minutu i 30. Hvala vam. Hvala komisiji na predstavljanju ovog paketa. Jako je važno da oporezivanje bude pošteno. Jedino ćemo na taj način spriječiti utaju poreza, izbjegavanje plaćanja poreza. No, ono što svi zaboravljamo u ovoj raspravi jest da još uvijek moramo imati e, konkurentno gospodarstvo. Europa mora biti konkurentna. I ako ćemo biti iskreni, Europska unija je regija sa najvišim porezima globalno. A definitivno nemamo najveće stope rasta, niti najinovativnije tvrtke to je jedan od problema kojeg smo malo zanemarili. Stoga smatram da moramo uzeti u obzir i ovu perspektivu kada razgovaramo o, ovome. SAD neće ići e, daleko koliko Europska komisija ide. Europska komisija i Europska unija idu još dalje od onoga što predlaže OECD. To znači da ćemo stvoriti problema e, za e, tržišno natjecanje. Još nešto bih htio reći. U digitalnom gospodarstvu nije baš tako jednostavno reći gdje e, tvrtka posluje. To nije kao u starim industrijskim gospodarstvima. Smatram da je iznimno bitno da se koncentriramo na transparentnost, na pošteno oporezivanje, ali i na konkurentnost. I tu i parlament i komisija moraju učiniti mnogo više, zato što Europska unija nije konkurentno gospodarstvo kako nam je potrebno. Hvala vama sada zastupnica Gil. Izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam predsjedavajući, povjereniče. Nalazimo se u povijesnom trenutku za naše porezne sustave ili ćemo sve promijeniti ili ćemo nastaviti sa sustavom koji je uspostavljen još 1928. koji nimalo ne odražava globalizirani i digitalni svijet u kojem danas živimo. Moramo imati jednake uvjete za sve, za naše tvrtke. Moramo im omogućiti da rastu, da se razvijaju i da postaju e, globalni lideri. Europska unija mora voditi borbu protiv e, utaje poreza. O, činjenica da danas nema nizozemskog predsjedništva je stvarno razočaravajuća budući da su jedna od zemalja koja ima upravo najviše problema u tom području. Potreba Važno je istaknuti da se porezne informacije dijele u cijeloj Europskoj uniji. Na taj način ćemo spriječiti multinacionalne tvrtke da premještaju svoje dobiti u e, jurisdikcije gdje su porezi niži. Moramo se suočiti sa činjenicom da zakonodavni okvir omogućuje multinacionalnim tvrtkama da zaobilaze porezne propise i plaćaju niže poreze. Stoga moramo zatvoriti te prazne razine i osigurati ujednačena pravila, diljem Europske unije. Ehm, isto tako moramo donijeti propise o poreznim oazama. Što se tiče Googlea, ovakvi slučajevi nisu ehm, čudni za Europsku uniju. BP, AstraZeneca i Shell ne plaćaju porez na dobit u Ujedinjenoj kraljevini, to jest u 2014. Oni zapravo nisu prekršili zakon, ali mi to moramo promijeniti i to moramo promijeniti e, kako bismo ispunili obveze prema našim građanima. Podsjećam sve da se držite dodijeljenog vremena zato što kasnimo. Zastupnik Murešan, izvolite, imate riječ na minutu i 30. Hvala vam gospodine e, predsjedniče, danas ste stvarno velikodušni. Povjereniče, uvaženi kolege, i ja pozdravljam odluku komisije o, paketu mjera o porezu na dobit trgovačkih društava koje treba ipak biti donesen već odavno. Isto tako pozdravljam e, ideju da uvedemo zajedničku konsolidiranu osnovicu poreza na dobit s kojom je započeto već prije nekoliko godina, ali se u proteklih nekoliko godina nije mnogo toga učinilo. Multinacionalne tvrtke su do sada imale povlaštene porezne tretmane na uštrb malih i srednjih poduzeća, no to je već rečeno. rečeno. Europska komisija mora ujednačiti porezna pravila za sve tvrtke, i male i multinacionalne. Na taj način ćemo stvoriti pošteno poslovno okruženje na tržištu za sve tvrtke, velike i male. Mala i srednja poduzeća su najveći e, stvaratelji radnih mjesta u Europskoj uniji i zato im moramo osigurati jednaka prava kao i velikim tvrtkama, između ostalog i zbog toga što će to spasiti hrvatsko gospodarstvo. Zatim, oni su ključni za inovaciju i za stvaranje radnih mjesta u budućnosti. Jedino na taj način ćemo osigurati dugoročnu konkurentnost europskih tvrtki Uvjeti moraju biti jednaki za sve tvrtke i moramo unaprijediti koordinaciju diljem Europe. Prekogranična e-trgovina u Europi se mora poboljšati i proširiti. Tek ćemo tada uspjeti stvoriti uvjete za stvarnu integraciju e, unutarnjeg tržišta. Hvala vam. Hvala vam što ste se držali vremena, a sada riječ ima zastupnik Tang na jednu minutu. Pol, izvolite. Hvala vam. Da, ovo je doista povijesna mogućnost da napokon nastanemo na kraj izbjegavanju plaćanja poreza. Takva situacija ne vodi prema poštenom natjecanju, kao što su neki u ovom domu već istaknuli. Ne, multinacionalne tvrtke iskorištavaju nacionalne propise i velike tvrtke plaćaju vrlo niske poreze ili gotovo ništa. Stoga pozdravljam ovaj paket komisije i ja sam stvarno iznenađen što nizozemsko predsjedništvo nije došlo na ovu raspravu. E, mislim da bismo ovu priliku trebali u potpunosti iskoristiti no imam i dva dvije kritike u ovom prijedlogu još uvijek postoje mogućnosti za zemlje članice da snize svoje poreze porezne stope i moje pitanje je što se dogodilo sa e, minimalnom učinkovitom poreznom stopom o kojem se govorilo? I drugo pitanje, čak i ako se ovim prijedlogom uspije donekle stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza, siguran sam da će velike tvrtke pronaći nove načine. Stoga je jasno da nam je potrebno e, izvješćivanje po zemljama koje mora biti javno dostupno. Hvala vam, a sada riječ ima zastupnik Balc. Izvolite. Hvala lijepo. E, s pozicije evropskih pučana dobro je da se komisija orijentira i drži vrlo blizu preporuka OECD-a jer Europa ni u slučaju nije otok što se tiče zajedničkih poreznih odredbi. Prema tome ovaj paket je jako važan kako bi osigurali i ojačali konkurentnost europskih poduzeća. I moramo djelovati prema tome da ne bude samo Europa u prvom redu i da predvodi to, nego da nas isto tako prate i treće zemlje. Kako bismo zajednički čitav proces OECD-a pretvorili u jedan linearni uspjeh. Nadalje pozdravljamo što je komisija ima daljnje zakonodavne projekte na tom području. Najave iz prošlih mjeseci da ćemo se boriti protiv utaja i izbjegavanja poreza su sada vidimo rezultirale i konkretnim prijedlozima i prelazi se na djelo i mi se zaista oslanjamo na to da ćete vi gospodine povjereničan u vijeću uspjeti postići konsenzus među svim zemljama članicama. E, sama direktiva o sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza će sigurno naići na različite, možda ne baš suglasne situacije, ali je vrlo bitna. A isto tako su i ostali dijelovi paketa vrlo bitni I informacije, pogotovo informacije iz razmjene poreznih tumačenja koje trebaju se koristiti tamo gdje su naj, najpotrebitije. Dakle, jedna mislimo da drugi, bilo koji drugi način ne bi bio pravedan za europska poduzeća. Prema tome, jedno sveobuhvatno izvješćivanje je potrebno kako bi ispunilo i ono načelo proporcionalnosti koje komisija smatra svojom velikom obvezom. Zatim, mislimo da je ovaj jedan put prema pravednijoj poreznoj politici kako bi se zaštitila mala i srednja poduzeća koja su bila pod velikim udarom upravo zato što su multinacionalni ih u to doveli mičući svoje profitne, profite i svoje porezne osnovice. Vidimo što se dogodilo sa Googleom u zadnje vrijeme i ostalim takvim sličnim velikim korporacijama. Nadamo se da će se takvi slučajevi u budućnosti upravo zahvaljujući našem paketu koji pripremi spriječiti. Hvala vam. A sada zastupnik Huaregija jednu minutu. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Ja smatram da je, gospodine Moskovici, većina ovog doma za ovaj vaš projekt. Svi želimo stati na kraj izbjegavanju plaćanja poreza, što dovodi do gospodarskih e, nejednakosti. No to će biti jako dug put, dug i težak put a ja bih istaknuo dvije velike prepreke. Prva je upravo u ovom domu. Mnogi klubovi u ovom parlamentu smatraju da je porezno natjecanje pošteno natjecanje, gospodarski gledano. Ja ne shvaćam, ja to ne razumijem. Smatram da porezno natjecanje nije dobro, nije pošteno i nije zakonito. I vrlo je teško pronaći poštenost, poštenje u poreznom natjecanju između zemalja koje koriste istu valutu. Ja ne shvaćam kako se to gleda kao pošteno natjecanje. A drugi problem će biti, će biti zemlje članice. Zemlje članice mnoge ne priznaju da Europska komisija mora imati ovakvu ulogu i te su dvije prepreke stvarno jako ozbiljne gospodine Moskovisi. Hvala a sada gospodine Regner na jednu minutu. Gospođo Regner. Hvala lijepo predsjedavajući. Dakle, ovaj paket reforme poreza je sasvim sigurno važan doprinos za više pravde u tom području. E, porezna pra, moraju važiti jednako za velika, mala poduzeća, za građane, za multinacionalne. A zato nam je potreban jedinstven europski način oporezivanja. I načelo koje smo imali da multinacionalne korporacije kao McDonald's tretiramo kao jedno poduzeće umjesto kao, a ne kao recimo jednu gomilu poduzeća koje imaju zajedničku franšizu mora biti ukotljeno čitavoj Europi i to se tako mora tretirati porezno. Međutim, ono što mi nedostaje je, a mislim da je vrlo važno je više hrabrosti da budemo transparentni i to tako što ćemo javno izvještavati zemlje po zemlje. Upravo sam završila jedan razgovor sa nizozemskim veleposlanikom koji nam je rekao da kada bude onaj gotov procjena učinka na kojem nizozemsko predsjedanje radi, onda će i oni tu temu prihvatiti i njome se baviti, a ne ostavljati samo kod OECD-ovih preporuka i pravila kako je to do sad bila praksa. Ono što mi nadalje nedostaje su prijedlozi za patent boksove, odnosno za e, intelektualno vlasništvo i poreze u tom području. Hvala vam sada gospodin Zanin na jednu minutu. Hvala lijepo predsjedavajući. Hvala Mi zaista možemo svi reći da je ovaj paket mjera koje nam je komisija prezentirala ide u apsolutno pravom smjeru. I na tome želimo čestitati od srca, pogotovo iz tog razloga što sada sve češće i sve glasnije možemo kazati kako se naši napori da sva poduzeća u Europi plaćaju tamo svoj porez na dobit gdje su tu dobiti ostvarili, da se dakle ta naša dosadašnja deklaracija i dobra namjera zaista počinje provoditi. I mislim da to i dovodi većoj transparentnosti. Porezne oaze po definiciji i zatim pravo na intelektualno vlasništvo još uvijek nisu obuhvaćeni tim velikim paketom mjera koje je komisija pripremila i tu moramo puno tog napraviti. Nadalje, ne možemo govoriti o europskoj konkurentnosti dok god multinacionalne korporacije i plaćaju jednu tridesetinu onih poreza koje bi trebali plaćati. Što s druge strane znači da će onda mala i srednja poduzeća to morati uravnotežiti i platiti 30 puta više poreza nego što bi trebali. Prema tome tu moramo unijeti više pravde. Hvala vam. Nećemo moći uh, imati spontano javljanje za riječ zato što ćemo... Pardon, ispričavam se. Gospođa Malatić na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedavajući svakako nam je potreban novi paket poreznih mjera a još potrebnija je njegova provedba i volja država članica da usklade porezna pravila i ne ostavljaju prostor za interpretacije i prilagodbe u pojedinim slučajevima. ovaj paket ima tri ključna dijela čija je provedba neophodna ako želimo napraviti značajniji e, pomak u sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza prvo koordinacija aktivnosti između država članica drugo porezna transparentnost i treće otklanjanje dvostrukog oporezivanja. ne želimo da multinacionalne kompanije izbjegavanjem plaćanja poreza stvaraju dodatno porezno opterećenje trgovačkim društvima koja pošteno plaćaju porez na kraju imam pitanje za povjerenika moscovicia s obzirom da ste najavili uvođenje ccctb a zanima me kojim dodatnim mjerama pokušavate osigurati da se ovaj put uspješno uvede i na koje prepreke pritom nailazite? hvala. Hvala vam. A sada zastupnik Marijas na Europska komisija je u okviru, ovog paketa mjera se najviše koncentrirala na automatsku razmjenu informacija između zemalja članica. Cilj je naravno zaustaviti e, izbjegavanje plaćanja poreza. Porezne prijevare i izbjegavanje plaćanja poreza kojima se bave multinacionalne tvrtke, to mora napokon doći kraj. Na ovaj način ćemo pomoći zemljama članicama koje trpe zbog krize dok pritom multinacionalne tvrtke se izvlače zato što plaćaju jako mali dio svojeg poreza. Multinacionalne tvrtke bi se trebale oporezivati u zemljama u kojima nastaje njihova dobit. Stoga ne smijemo dozvoliti da e, tvrtke bježe u porezne oaze poput Luksemburga i e, Nizozemske a to je pitanje za predsjednika komisije koja je danas sa nama. Flanagan. Zastupnik Flanagan. Non la parola. I didn't put in for catch the eye. Nisam se javio za riječ. Ovdje stoji vaše ime. Ispričavam se. U tom slučaju gospođa Grapini. Hvala vam gospođo, gospodine predsjedniče. Moramo priznati da je ovo ipak korak prema naprijed kad je riječ o poreznoj jednakosti. Jako je važno e, kako ćemo provoditi ovaj paket i zemlje članice imaju vrlo važnu ulogu koju treba odigrati. Ja vjerujem u načelo subsidijarnosti u području poreznih politika, no svakako smatram da se moramo boriti protiv poreznih nejednakosti i osigurati da multinacionalne tvrtke porezno plaćaju svoje poreze jer u protivnom e, štete razvoju i rastu. Istovremeno one stvaraju jako velik broj radnih mjesta. E, gospodine povjereniče, predstavili ste dobar prijedlog i ja se nadam da će se e, ove mjere doista i provoditi. Jako je važno da e, provodimo ono što govorimo u teoriji i volio, voljela bih da me poslušate gospodine povjereniče. Gospodin Urtasun, pretpostavljam da je komisija svjesna E, koliko su građani bijesni da komisija željeznom rukom provodi sve ono što se odnosi na mjere štednje, a ovako je malo labavija kad je riječ o multinacionalnim tvrtkama i plaćanju poreza. U ovom paketu što ste učinili je zapravo samo zapravo razvijate okvir BEPS-a, OECD-a, a e us, a izostavili ste pritom neke vrlo bitne stvari. Stoga, gospodine povjereniče, molim vas da budete ambiciozni. Tvrtke moraju e, pružiti svoje podatke i to svaka zemlja mora pružati svoje izvještaje. Moramo raditi na zajedničkoj konsolidiranoj osnovici za poreza za dobit i znamo da će se zemlja članice svemu tome e, protiviti. Stoga smatram da u parlamentu moramo oformiti savez kako bismo se uspjeli izboriti protiv otpora zemalja članica, ali zato gospodine povjereniče trebamo vašu pomoć. Hvala vam i posljednje gospodin Grizogono, izvolite. Hvala vam. Drago mi je da čujem ove najave o borbi protiv poreznih e, utaja i izbjegavanja plaćanja poreza. No ja se bojim da to neće postići željene učinke s obzirom na e, opseg problema i ne znam koliko će to zapravo u praksi biti provedeno. Do sada nije učinjeno ništa kako bi se osiguralo da se porez plaća tamo gdje e, dobit nastaje. Vidimo ovaj paket prijedloga koji uključuje i direktivu o izbjegavanju plaćanja poreza i to se cilja na a, jesen 2016. Ako imamo na umu da će provedba potrajati još sigurno tri godine, vidjet ćemo da je sve ovo zapravo neprihvatljivo dugo. A istovremeno građani prolaze kroz vrlo teška vremena. Komisija mora djelovati sada, odmah, a ne u budućnosti. Pozdravljam sada i predsjednika Junkera koji je upravo stigao u vječnicu, a sada dajem riječ e, povjereniku Moskovisiju. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, e, dame i gospodo prije svega želim vam zahvaliti na ovoj živoj raspravi. Više od 50 e, govornika pokazalo je da se radi o e, temi od e, ekstremne važnosti. Ono po čemu postoji konsenzus jest da trebamo nastaviti zajedničku borbu protiv porezne prijevare i izbjegavanja plaćanja poreza. Radi se o paketu koji smo predstavili, koji je predstavila i najavila komisija gospodina Junkera prošle godine godine e, da postignemo veću efikasnost u porezima na europskoj i međunarodnoj e, razini. Moramo zajedno raditi da se uhvatimo u koštac sa izazovima 21. stoljeća. Imam, bilo je toliko intervencija da ne mogu na sve odgovoriti. Imam samo tri primjedbe. Prva, za oni koji e, nisu sigurni da će ovaj paket imati dobre, povoljne utjecaje na konkurentnost poduzeća. Moram vam reći da se ne brinute i da transparentnost nije u, u sukobu sa e, konkurentnosti. Europska unija nije jedina u ovoj borbi protiv agresivnog poreznog planiranja. E, više od stotinu država se je već e, na neki način e, angažiralo, već na neki način pokušalo e, se s time uhvatiti u koštac e, i zato je koordinirani pristup na europskoj razini važan i on će našim poduzećima osigurati veću pravnu sigurnost, manje administrativno opterećenje i pravednije poreze. ovaj paket koji je dobar za pravdu, dobar je i za investicije. A mnogi od vas su rekli sljedeće, to da je sada red na državama članicama da djeluju. ja sam optimističan ne zato što sam naivan nego mislim da postoji konsenzus jaki konsenzus među našim građanima na europskoj i međunarodnoj razini a to je pokazalo e, i činjenica što se u samo sedam mjeseci usvojila direktiva o automatskim e, naknadama u e, porezima a Međutim, istina je da je pred nama ogroban izazov i budite sigurni da ću ja u potpunosti predano raditi i isto tako u pregovorima sa vijećem, ali za to trebam vašu potporu, za vas, od vas trebam isto tako i konstantni politički pritisak izvršen na vaše nacionalne vlade da bi sve njihove lijepe riječi o obećanja bila popraćena aktiv, akcijama. Treće što sam htio reći, mnoga vaša izlaganja usredotočile su se na e, izvještavanje po zemljama i e, mnogi e, su su bili protiv toga. Ja, sam, ja vam želim reći, ne radi se tu o retoričkim tehnikama, nego ja sam iskreno uvjeren da je ovo u pragmatičnom smislu nešto što će biti dobro za sve nas, što će transparentnost neće ugroziti konkurentnost. U to budite sigurni. Komisija će već sutra početi raditi na e, razmjeni e, između vlada Europske unije, na postizanju e, bolje razmjene. Naravno, na tu ćemo se debatu i kasnije vratiti i u parlamentu i drugdje. Sada na kraju možda e, da se osvrnem na jednu interesantnu raspravu između gospodina, e, odnosno gospodin Lambert je govorio o ljubavi e, i Francuskoj. E, ja neću sada ni podaštavati tu metaforu, međutim istina je da su pripremne radnje vrlo često najvažnije, predigra je često najvažnija. E, I e, ne želim doduše ići e, predaleko s ovom e, metaforom zato što politika i ljubav nisu posve isto kad se radi o politici treba brzo djelovati i a, kada sam vam govorio o prijelazu s riječi na djelo to moramo učiniti zajedno hvala lijepa hvala vam povjereniče ovime zatvaramo e, raspravu